prigovora, onda ću vam podastriti ove rezolucije. Drage kolegice i kolege, došli smo na kraj e, dugačke godine i zahvaljujem svima vama za dobru suradnju. Želim vam